mržnje. Paklo je uvijek poplaćano dobrim namjerama, pa tako i najbolje namjere mogu dovesti do najgorih rezultata. Ne smijemo dopustiti da se u želji da se suzbiju netočne informacije uspostavi neki pandan ministarstvu istine iz romana Georgia Orwella 1984. U 2019. godini svjedočimo snažnim iskušenjima elite, pobornika globalizacije i podupirućeg financijskog sustava da na svaki mogući način spriječe porast on onoga što s prezirom nazivaju populizmom. Cenzurom, e, cenzura sredstava informiranja e, koristi se od kad je svijeta, koriste je svi e, totalitarni režimi. Iz perspektive zagovornika globalizacije, svi oni koji se njima ne slažu treba spriječiti. Čak i ovdje u parlamentu je uspostavljen sanitarni kordon kako bi iz procesa političkih odluka bili uklonjeni svi zastupnici koji se ne slažu s tom ideologijom. Mi ćemo nastaviti tu borbu u skladu sa dubokim težnjama naroda koje mi poštujemo. Danke, es scheint Izgleda da nisu svi čuli da ne postoje plave karte unutar istog kluba, stoga neću sada ni pitati za ovu plavu kartu. Sljedeći koji se javlja za riječ je gospodin Fuksade Bealba. Hvala. Kao što znate, moja stranka Vox e, se protivi bilo kakvom stranom oplitanju u unutarnje poslove naših zemalja. Mi naravno smatramo da je suverenost nedodirljiva. I drago mi je što sad i druge političke snage brane suverenost smatrajući je nedodirljivom. I također se u ugovorima govori o suverenosti, a ne o Europskoj uniji. i Rusija, naravno, ne sviđa nam se što se upliče u izbore, ali ne sviđa nam se čak niti to da 52 zastupnika Francuske skupštine se upliču kritizirajući stranke iz moje zemlje. Dakle, ne sviđa nam se strana uplitanja, ali ne želimo ni da to bude izlika za uspostavljanje jednog povjerenstva za traženje istine, kao što je opisao i Orwell u 1984. Osim toga, e, jedna treća država ne može nametati svoju volju drugoj zemlji. Oui, monsieur Hvala gospodine predsjedniče. Da, mi u ovome domu ponovno razgovaramo o lažnim vijestima. Malo prije ste rekli da su članovi stranke Brexit iz IDEA, što nije slučaj. Dakle, ako govorimo o lažnim vijestima, onda moramo i sami poštivati e, te standarde. Mislim da zapravo se tu priječe demokratski procesi ako se meni ne dopušta da iskoristim e, plavi karton. Postoje vrlo jasna pravila vezana uz plave karte i zato sam ja odbio ovu plavu kartu. Gospodin Lenas je sljedeći. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Slobodni i pošteni izbori su temelj naše demokracije i moramo ih zaštititi. I bilo tko tko pokušava ugroziti te temelje e, mora biti spriječen. E, u našim društvima će budućnost biti još više obilježena tehnologijom i upravo e, lažne vijeste tu postaju vrlo opasne, ali ih sve teže razlikujemo od pravih vijesti. Uskoro će ljudi primati više lažnih vijesti nego točnih vijesti. Dakle, na internetu i na Facebooku i na drugim platformama se to širi, stoga moramo tu biti oprezni. E, to me posjeća na ono kad sam ja nekad pisao zadaću e, kod kuće. U našoj borbi protiv dezinformacija moramo biti e, uistinu snažni. Moramo još jasnije naznačiti da ćemo uvesti kazne pri takvom ponašanju. Ne možemo imati tu nekakav e, mekani pristup i mekano zakonodavstvo, a u mnogim članicama se priprema novo zakonodavstvo i trebamo osigurati da to uskladimo jer a ne da imamo 28 različitih vrsta pravila. Hvala vam lijepa. Fraktion. Na predsjedniku je da odlučuje da li će se prihvatiti plava karta, a kao drugo radi se o osobi e, na koju je upućena, da li je prihvaćena. Dakle, ja sam donio odluku kako jesam, a sljedeći se gospodin Silva Pereira javio za riječ. Gospodine predsjedniče, manipuliranje javnim mjenjem i to na način da se šire lažne vijesti društvenim mrežama e, sa sve sofisticiranim tehnikama je jedna od najozbiljnijih prijetnji kada govorimo o našoj demokraciji. To je instrument koji koriste mračne političke snage. E, često se one nalaze u inozemstvu i komisija sada poduzima prve korake. Ovaj akcijski plan je jedna tako dobra inicijativa. Platforme se isto moraju suočiti sa svojom odgovornošću. Moraju shvatiti da i oni trebaju, dakle, nas informirati na ispravan način, zaustaviti širenje lažnih vijesti u ovom domu će nam posebni odbor pomoći, dakle da se borimo za našu demokraciju. To je nešto što se predlaže u ovom izvješću, zato ćemo mi glasati za gospođa Keller. Dame i gospodo povjerenici, kao što ste sami spomenuli, na posljednjim izborima bilo je pokušaja destabilizacije, uplitanja nekih državnih i nedržavnih aktera. Više kolega progovorilo o tome i to je jedna pojava do, u kojoj do sada nije bilo presedana. Bilo je više od desetaka tisuća lažnih korisničkih računa koji su podržavali jednu široku kampanju dezinformiranja. Gospođo Jurova, gospodine King, vi ste u rujnu 2018. godine pokrenuli jednu inicijativu zajedno s državama članicama kako biste osnažili Europu protiv dezinformacije i kiberkriminaliteta, međutim to nije dovoljno. E, kakve će biti sljedeće inicijative kako bi se konvergirale nacionalne strategije? Na koji način možemo osnažiti ulogu i sredstva e, kojima raspolaže Europska agencija za kibersigurnost kako bismo imali jedan europski štit. Naš klub zastupnika podržava osnivanje Europske agencije za zaštitu demokracija protiv napada. Jeste li spremni podržati takvu inicijativu? Hvala. Hvala lijepa. Point of order, gospodine Riviere. Dakle, pitanje vezano s pravilnik. Gospodine predsjedniče, ne želim uopće govoriti ili dovoditi u pitanje ovlasti predsjednika sjednice, međutim vi ste vašu odluku da odbijete plavi karton utemeljili na činjenici da ovaj zastupnik spada u naš klub i priznajte da ste pogriješili, protivnom će to biti još jedna lažna informacija. Što se tiče tog pitanja, već sam iznio svoj stav i o tome sam informiran. Mm, može doći do toga da je bio nesporazum vezano uz pitanje. Gospođa Gregorova je sljedeća. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, kolege. Hibridne prijetnje, lažne vijesti, ratovanje informacijama, ovaj moderni konflikt se odvija na novim područjima i naši slobodni izbori se koriste protiv nas i to sve intenzivnije i učinkovitije. Stoga mi moramo stvoriti jedan funkcionalan sustav obrane i to mora biti dio naše obrane. Međutim, moramo biti oprezni s obzirom na te mjere koje mogu isto tako ugroziti temelje naših demokratskih društava. Sloboda govora se ne može definirati komercijalnim monopolima ne mogu nam online platforme to definirati. Zakonodavci moraju biti odlučni u toj borbi i isto tako tehnologije koje dozvoljavaju e, manipulacije ugrožavaju naše slobodne izbore i stoga moramo ažurirati naše zakonodavstvo kako bi zaštitili naše građane pogotovo vezano uz naša demokratska načela. Idemo konačno onda stupiti u 21. stoljeće. Hvala vam lijepa. Hvala gospođa Kristine Anderson. Gospodine predsjedniče, uvažene kolege, mi danas govorimo o akcijskom planu Komisije Europske unije protiv širenja dezinformacija. U stvari je to pravi vic, jer upravo Komisija Europske unije smatra da je ona ta koja se treba boriti protiv lažnih vijesti, a ona je u stvari središte proizvodnje e, svih lažnih vijesti. Ako govorimo o brošuri koju je izdala Europska komisija 60 razloga za Europsku uniju, europskim narodima se na 64 strane uguralo i objašnjava koji su to prednosti Europske unije i eura. Tako na 16. stranici e, imamo da zahvaljujući politici Europske središnje banke države članice su godine 2016. u 50 milijardi eura. To je u stvari prava fake news, odnosno lažna vijesti jer e, u istinu se ne radi o nikakvoj istini. Tu se u stvari radi o oduzimanju imovine naših građana. Je to e, nekakav tragičan jedinstveni slučaj? Ne. Kad e, gospođa predsjednica komisije u svojoj budućoj agendi za Europu kaže za moju generaciju Europa predstavljala obećanje mira, blagostanja i jedinstva i mi smo kroz našu zajednički novac, slobodu kretanja i proš proširenje e, omogućili i učinili istinom. Onda je to zbiljam majka svih lažnih vijesti. Obećalo nam se mir i blagostanje, a dobili smo Europsku uniju, birokratsku ludnicu e, gdje se vodi politika od strane elite potpuno udaljena od građana, gdje imamo totalno ludilo u pogledu e, pisanja novih odredbi i regulativa. A što misle građani o takve jedne prisilne zajednice, e, to vidite tamo gdje ih se to direktno i pita, u Francuskoj, Nizozemskoj i Grčkoj. A e, Britanci su posebno iskazali svoje nezadovoljstvo. Ali akcijski plan komisije je bitan i stoga ćemo ga podržati. I time ću već ja danas započeti. Gospođa Anderson, da li ste spremni prihvatiti plavu kartu od gospodina Mandela? Mandl? Ne. Sljedeći tko se javlja za riječ je gospodin Butikofer. Gospodine predsjedniče, što se tiče pravilnika, gospođa Anderson, isključeni mikrofon, isključeni mikrofon. Gospođa Anderson je upravo ovaj dom nazvala birokratskom ludnicom. Dakle, to je jedna uvreda Europskog parlamenta i molim vas da odgovarate na, da reagirate na odgovarajući način. Što se tiče toga i s obzirom na to da ste vi to zapazili, to ćemo unijeti u naš zapisnik. Sljedeći tko se javlja za riječ je gospodin Weimers. Gospodine predsjedavajući, kada govorimo o uplitanjima sa strane u naše demokratske procese, to je nešto što ne možemo dozvoliti ako se želi utjecati na europske stranke ili Recimo, ako nekadašnji članovi socijaldemokratskih stranaka počnu raditi za predstavnike Sjevernog toka. E, ali kad govorimo o izborima, ovdje imamo dokument od strane vodstva Europskog parlamenta gdje se govori o 350 milijuna švedskih kruna koji su recimo potrošene kako bi se e, lobiralo, kako bi se podržalo određene kampanje. E, to je Evropska unija za mene. Dakle, pokuša se navesti ljude da se pojave na izborima i da ih se spriječi u tome da promoviraju nacionalne države nad idejom federalnih država. Trebamo u svakom slučaju biti konzistentni u našem pristupu. kolega Sikorski. Evo, ovo je moj prvi inauguralni govor u ovoj prostoriji, pa mi je drago što mogu govoriti o ovako važnoj temi. Jer ja sam i sam bio žrtva, ja sam dobio e-maile koje je gospodin Podesta dobio u SAD-u i mi znamo kako je to sve utjecalo na kampanju tamo. Postojali su određeni primjeri koji su već dani kada govorimo o uplitanju u unutarnju politiku. E, Francuska, Italija, Ujedinjena kraljevina, a i u mojoj zemlji nedavno je obavljena knjiga od gospodina Žičkovskog. To je vrlo važna knjiga i ovdje bih vas zamolio da naš tužiteljski ured uzme u obzir sve te vrlo važne informacije o uplitanju u poljsku politiku. Što učiniti ili što ne bismo trebali učiniti? Mislim da politizacija medija i kad njih pretvaramo, odnosno povezujemo sa političkim strankama, da to olakšava posao onima koji žele utjecati na iz, rezultate izbora. Trebali bi imati veći proračun da se borimo protiv dezinformiranja i trebali bi osnažiti kapacitete tradicionalnih medija, dakle osnažiti program Creative Europe i na kraju trebali bi regulirati pitanja vezano s društvene mreže. Hvala vam lijepa. Odu kolega, a iz tribina bih molio da ne plješću. Dakle, to nije u skladu sa pravilnikom ovog doma. Gospodin Lopez Akvila. <clears throat> Ja Zahvaljujem finskom predsjedništvu i zamolio bih vas da nam kažete da li ova rasprava Isto se odnosi dakle na državne, nedržavne aktere, recimo to mislim na Rusiju, na to trovanje kroz te dezinformacije. Da nam je to sve netko rekao prije deset godina ne bismo vjerali, ali radi se o stvarnom riziku, napadu, jer ovdje e, se šire populističke, ekstremni govori, a to sve ide protiv e, manjina, ranjevih skupina, i time se ugrožava cjelokupna Europska unija i moramo naći odgovarajući odgovor na to kroz odgovarajuća sredstva, regulativu kako bismo spriječili lažne vijeste i kako bismo našli jedan značajan europski odgovor u pogledu sačuvanja naše demokracije i vladavine prava i tu je dobro stvaranje posebnog odbora koji će nam u tome pomoći. Hvala lijepa. Gospodin Gueta. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, sloboda izražavanja je stup naših demokratskih društava. Međutim, druga strana medalje su dezinformacije koje su poprimile sve veći značaj zbog interneta i društvenih mreža. Možda smo do sada vidjeli tek početak ove pojave koje se moramo suprotstaviti. Zato zahvaljujem komisiji koja je pokrenula ovu bitku, no postavlja se pitanje na koji način provjeriti točnost podataka, a spriječiti cenzuru. Tu doista hodamo kao po jajima. Već dugo se demokracije bore protiv kleveta, a da se pritom ne ugrožava sloboda izražavanja. To je zadaća koja je sada pred nama. Mi moramo ta kaznena dijela kazniti zakonom što podrazumijeva neovisno pravo suđe. Novinari su ponovno izmislili e, jedan način izvješćavanja, izvješćivanja e, koji ne ostavlja prostor organiziranoj destabilizaciji od stranih e, aktera. Gospođa Tardina Analiza. Hvala. Svi se slažemo u tome da lažne vijesti i dezinformacije su prave opasnosti i koje mogu utjecati na građane prilikom izbora i to od strane onih koji stalno vode izborne kampanje, a također se čini to ovdje i u ovom domu, nudeći važne informacije o ruskim sredstvima, o čemu će se odlučivati na sudovima. Trebamo paziti da se ne ugrozi velika demokratska vrijednost koju predstavlja mreža i također koju predstavlja slobodno kruženje ideja, što je također i znak emancipacije čovjeka. Komisija pod izgovorom da se želi boriti protiv dezinformacija zapravo potiče cenzuru različitih mišljenja kao što se već događa na društvenim mrežama. Čini mi se da bismo se trebali upitati je li prikladno da Facebook ima pravo cenzurirati građane bez intervencije javnih tijela koji bi zaštitili te građane. Mislim da trebamo poduzeti doista ozbiljne mjere. Hvala. Sljedeća je zastupnica Duriš Nikolnosova. Hvala lijepo. Dame i gospodo, nije važno iz koje političke stranke. Mislim da svi imamo zajedničku zadaću, a to je da definiramo i to precizno tko je taj agresor koji provodi te dezinformacijske kampanje što slabi demokratske procese u našim zemljama. Ove kampanje nisu nastale na Marsu, niti u Boliviji, niti u Indiji, tako da mislim da se trebamo držati činjenica, a činjenice jasno pokazuju da to dolazi iz Putinove administracije, te da Rusija stoji iza tih kampanji. Primjerice, jedan tim stručnjaka iz Češke za borbu protiv hibridnih prijetnji objavio je izvješće u kojem stoji da je tijekom 2016. godine niz izbornih procesa bio pod utjecajem e, Putinove administracije, bilo putem državnih medija ili putem trolova na društvenim mrežama. Situacija se pogoršava s obzirom da e, su trolovi uspjeli probiti u sustave nacionalnih parlamenata i nacionalnih vlada i mislim da trebamo jasno reći da je agresor Putinova administracija. Hvala gospodin Bilčik. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, dragi kolege, dame i gospodo. E, hibridno ratovanje i širenje dezinformacija i posebno lažnih vijesti prijeti našim demokratskim institucijama u Europi. Trebaju nam slobodni i pošteni izbori kao što nam trebaju slobodni i pošteni referendumi. S obzirom da se dobar dio političke kampanje premestio na društvene mreže, moramo se pobrinuti da internet isto tako može na učinkovit i pravdovan način rješavati ove probleme. Najnoviji hakerski napadi na Austriju pokazali su da se manje europske demokracije posebno teško nose sa stranim uplitanjem u nacionalne izbore i e, naknadno širenje dezinformacija kao što smo mogli vidjeti u Austriji. Istovremeno manje europske demokracije posjeduju ograničenije resurse kako bi mogle komunicirati sa svjetskim internetskim platformama o tome na koji način suzbiti takve napade. Dame i gospodo, ako želimo zaštititi demokraciju u Europi, treba nam e, zajednički snažan europski pristup u upravljanju komunikacijama i u pristupu e, internetskim platformama. Zato apeliram na Europsku komisiju i na finsko predsjedništvo da ozbiljno uzmu u obzir ovo pitanje, moramo biti složni u toj borbi. Hvala. Hvala što ste se držali svog vremena. Naš sljedeći govornik je gospodin gluksman Rafael. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, da, naš demokratski način života je ugrožen, ali ne, ne prijete mu prognanici koje puštamo da stradaju na sredozemlju, nego sile koje e, ugrožavaju naše izbore i našu javnu raspravu. Afera Strahe u Austriji, financiranje Salvinijeve lege, afera Cambridge Analytica ili pak afera ruskih banaka i nacionalnog fronta. Sve one pokazuju financijske veze i vazalni odnos ekstremne desnice koja je ovdje prisutna naspram režima Vladimira Putina. Također ukazuju na izloženost naših demokratskih sustava na uplitanje izvana. Umjesto da izmišljamo imaginarne neprijatelje, mislim da se trebamo nositi sa tim e, realnim e, izazovom. I zato vas svečano molim, drage kolege, da se osnuje taj e, posebni odbor koji bi bio zadužen da se rasvijete slučajevi takvih uplitanja i da se suzbiju. Riječ je o preživljavanju naših demokracija. Mislim da je trenutak da sada reagiramo. Hvala. Zastupnik Torvalds. Poštovani gospodine predsjedniče, povjereniče. Prije nego što sam došao ovamo, e, kratko sam razgovarao sa Jesekom Aro, koja je bila novinarka u Finskoj i ona je razotkrila što se događalo e, između Varšave i Rusije. Ona je nakon toga iskusila nešto strašno. Obitelj Charlesa je pokušala učiniti nešto što nitko u ovome domu ne bi želio proživjeti. Oni su pokušali uništiti ona je bila prejaka za to, međutim, imala jedno pitanje za vas. Treba Interpolu dati dovoljno sredstava kako bi se mogli nositi, odnosno boriti protiv takvih eh, kriminalnih aktivnosti. Zastupnik Krasnodebski, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Mislim da se svi možemo složiti da uplitanje trećih strana u interne izborne procese u Europskoj uniji putem dezinformacija predstavlja ozbiljnu prijetnju demokratskim procesima i pravu naših građana na pouzdane informacije te na suverenitetu država članica. Svi se trebamo složiti da nije slučajno da se ovdje ističe jedna država, Rusija, E, tu ubrajamo i zemlje istočnog partnerstva koje su također žrtve ruskih aktivnosti trebamo ih podržati u njihovoj borbi protiv dezinformiranja. Da kako da postoje lažne vijesti i dezinformacije koje dolaze od drugih aktera, nedržavnih aktera, ali isto tako i nekih država članica i tu se postoje pokušaje uplitanja u izborne procese u drugim državama članicama. Međutim, tu postoji nešto što je gotovo patološki. Oni e, ljudi koji se bore protiv zavjera vide Putina i njegove trolove posvuda. Kada god e, se zabilježe neki izborni rezultati koji im se ne dopadaju. Zastupnik Rangel. Hvala gospodine predsjedniče. Također pozdravljam i komisiju vijeće. Htio bih jasno reći da postoji nešto što je ključno. Moramo se boriti protiv manipulacija i dezinformacija u izbornom procesu i to nije borba koju možemo započeti uoči izbora. To treba biti jedan trajni napor. Naime, manipuliranje izborima se odvija tijekom vremena na društvenim mrežima, ali isto tako i u konvencionalnim medijima. Tako da e, i naš odgovor mora biti kontinuiran. S jedne strane, Europska služba za vanjsko djelovanje ima u tome svoju ulogu. Mislim da su tu potrebna neka poboljšanja, a isto tako trebamo iskoristiti e, tehnološke platforme, trebamo uspostaviti suradnju, suradnju među europskim institucijama i sa nacionalnim sugovornicima, ali trebamo o tome izvijestiti i europske građane. Građani moraju biti obučeni za takve situacije. Imate minutu i 30 sekundi. U redu, hvala. Dakle, građane treba educirati. No isto tako treba educirati i političare, budući da i oni na neki način doprinose lažnim vijestima. Vođe vjerskih zajednica i drugi akteri trebaju biti dobro educirani. Posebno je važno da novinari koji rade u medijima budu educirani na odgovarajući način. Mislim da trebamo dakle educirati sve te dionike ukoliko želimo zaustaviti manipulacije i isto tako izbjeći cenzuru. Hvala, riječ ima zastupnik Kalenda. Hvala Liberalna demokracija je izložena napadima i to će biti tako još sljedećih deset godina. I riječ je o napadima iznutra od strane stranaka poput pokreta pet i lege iz Italije koji žele uništiti demokraciju, a tim se napadima odgovara izborima jer se demokracija može obraniti jedino demokracijom. No, e, demokracija je izložena napadima i izvana, iz inozemstva, a to se spaja također sa strankama koje napadaju demokraciju iznutra i u ovakvim okolnostima nije dovoljno samo demokracijom braniti demokraciju, nego nam treba posebno povjerenstvo koje će istražiti na koji način je došlo do snažnih uplitanja onih stranaka koje se prave da štite nacionalne interese, ali i zapravo rasprodaju te nacionalne interese stranim zemljama. To nije prihvatljivo i Europa se mora znati obraniti od toga. Demokracija pokazuje poštovanje, ona je otvorena, ali ona nije slaba, ona je snažna i zna reagirati. Na kraju ću reći da kolege s druge strane ove vječnice zvuče kao potvrda one da, latinske izreke ekskuzacijom manifesta, akuzacijom manifesta. Hvala. Hvala zastupnik Grošelj. Gospodine povjereniče, dragi kolege. Uplitanje stranih e, sila državnih ili nedržavnih aktera u naše izbore, predizborne kampanje i ostale procese na kojima se temelje naše demokracije u Europskoj uniji, državama članicama, doista je poprimilo razmjere koji urušavaju načela naših demokratskih društava. To su koordinirani napadi i predstavljaju prijetnju e, koju se trebamo odlučnije suprotstaviti. Riječ je o zlouporabi novih tehnologija i pristupa našim kućanstvima i s druge strane potreba za informatičkom tehnologijom E, u našim društvima koja se temelji na stvarnoj slobodi izražavanja. Koriste se različitim mjerama i tehnikama propagande, ali isto tako sve više koriste sofisticirana sredstva kako bi deformirali stvarnost i to je doista nešto što prijeti javnoj raspravi u našim zemljama. Moramo hitno reagirati, e, budući da je to napad na naše temeljne vrijednosti, no isto tako to moramo dobro promisliti i utemeljiti odgovor na vladavini prava i na našim demokratskim vrijednostima. Moramo biti proaktivni u našem odgovoru i temeljiti se na e, provjerljivim informacijama e, na koji način bi se spriječile takve aktivnosti stranih aktera. Zastupnik Zilem. Mi se ne suočavamo samo sa dezinformacijama, moramo se prisjetiti i činjenice da Europa nije svjetski predvodnik u borbi takvih pojava koje ugrožavaju temelje naše demokracije. Moramo doista ujediniti naša, naše snage mi apeliramo na vas da uspostavite novu europsku agenciju za tu svrhu. Nemojmo zaboraviti da imamo centre izvrsnosti u Rigi, u Estoniji, dakle u Talinu. Moramo ih iskoristiti na najbolji mogući način i trebamo doista produbiti uzajamnu suradnju mi imamo stručnjake koji se bave izborima u Finskoj i u drugim zemljama. Mislim da to trebamo iskoristiti. Gracias, señor presidente. Zastupnica Benjumea. hvala. Zahvaljujem eh, predstavnicima Komisije vijeća. Lažne vijesti štetno djeluju na liberalne demokracije i to je jedan od najvećih izazova s kojima se treba nositi naše društvo. Lažne vijesti stvaraju zbunjenost među našim građanima, one podrivaju povjerenje u institucije i zavaravaju građane. Isto tako generiraju političku nestabilnost. Nemojmo se zavaravati. Lažne vijesti su instrument koji koriste neprijatelji otvorenih društava. To je instrument kojim se koriste totalitarna društva. I koja koriste oni koji žele postići neke svoje osobne ciljeve. Dva recentna primjera su Brexit i ono što se nedavno dogodilo u Španjolskoj za vrijeme secionističke krize 2017. godine. E, tom prilikom je katalanski pokret pokazao koliko je vješt u korištenju propagande, širenju lažnih vijesti, e, pokušavajući predočiti Španjolsku u negativnom svjetlu što nema nikakve veze sa stvarnošću. Ta situacija ne može se riješiti putem cenzure, ne može se ograničiti sloboda izražavanja. Ova pojava jasno pokazuje da nam je sada više nego ikada potrebno da imamo medije koji će pružati kvalitetne informacije našim građanima. Moramo također vjerovati u obrazovni sustav i poticati ljude da kritički razmišljaju. Mladi ljudi moraju biti posebno educirani i to je jedan e, ambiciozni dugoročni pothod, ali to je doista ključno ukoliko se želimo učinkovito boriti protiv lažnih vijesti. Zastupnik Mikser, pa mislim da je važno da danas vodimo ovu raspravu, ali isto tako smatram da to nije dovoljno s obzirom na razmjere problema. Iz tog razloga snažno podržavam prijedlog da se osnuje posebni odbor koji bi se bavio stranim uplitanjem u naše demokratske procese i izbore. Ruski pokušaj uplitanja u naše izbore i druge e, negativne aktivnosti dobro su dokumentirani, neke od njih smo danas čuli. Režim u Kremlju i druge neliberalne demokracije ne skrivaju da preziru naše temeljne demokratske vrijednosti, tako da ne bi trebalo biti iznenađujuće da financijski i na druge načine podupiru političke snage u našim zemljama e, koje se ne zalažu za liberalne vrijednosti. Međutim, tome nije kraj. Oni žele ugroziti povjerenje europskih građana u naše demokratski izabrane institucije i žele diskreditirati čitav koncept liberalne demokracije. To je jedna egzistencijalna prijetnja našoj Uniji i mislim da je tako trebamo sagledati. Osnivanje posebnog odbora je prema tome korak u pravom smjeru. Hvala. Danke. Herr Polčak, Stanislav. Zastupnik Polčak. Hvala. Premda je bilo prijetnji e, da se razvodni ova rasprava i da se koncentriramo, ja ću se koncentrirati na ulogu ruske propagande budući da je uloga koju igra Kreml doista bila ključna u širenju dezinformacija. E, sada je ona još šireg opsoga i više se financira. Imamo mnogo iskustva s ruskom propagandom u Češkoj s obzirom na invaziju iz, iz 68. godine prošlog stoljeća e, koja je predstavljena kao prijateljska intervencija. Sada se trenutno u našoj zemlji vodi rasprava o jednom spomeniku generalu Konjevu. Dezinformacije iz Rusije moraju se bolje rješavati, oni su u tome sve bolji mi smo uveli neke mjere kao što je obvezno izvješćivanje e, od strane internetskih platformi. Imamo isto tako sustav ranog uzbunjivanja koji bi trebao olakšati razmjenu informacija o kampanjama dezinformiranja. To bi isto tako trebalo olakšati koordinaciju. Međutim, sve će ovisiti o tome hoćemo li uspjeti prevesti te mjere u konkretna dijela. Ja imam visoka očekivanja od

čitav niz imena u pogledu spontanog javljanja za riječ s obzirom na vrijeme. Ne mogu sve prihvatiti. Uzet ćemo, odnosno odabrati pet od ovih kandidata koji su se javili za riječ. Njih ćemo prozvati. Kao prvo se gospođa Gonzales javila za riječ. Izvolite. Gracias gospođo predsjednice treba nam europa koja će štititi ljude a to znači da treba ojačati ovaj parlament. dakle trebamo poslati jednu važnu poruku u komisiji u kojoj ćemo zatražiti takvu zaštitu. Sadržaj dezinformacija temelji se na nacionalizmu, na vjerskim uvjerenjima i te su dezinformacije uperene protiv određenih e, skupina poput imigranata, manjina, osoba iz LGBTI zajednice ili druge vjeroispovijesti. I u Španjolskoj su se širile takve dezinformacije i vidjeli smo prilikom posljednjih izbora da je ovaj govor mržnje postao političkom apologijom, a on je bio naročito usmjeren protiv imigranata, LGBTI osoba i drugih. Dakle, traže se žetonjaci. Naravno, mi moramo zaštititi te ljude, a ne promatrati ih poput neprijatelja. A upravo te dezinformacije šire strane sile. Ovaj parlament mora zaštititi ljude, a trebamo staviti poseban naglasak na određene zajednice i zatim trebamo uspostaviti jedno istražno povjerenstvo koje će promicati bolju koordinaciju protiv, e, među državama. Hvala. Sljedeći je gospodin Commissioner. Hvala. Kolege, povjereniče, zamislite jednu Europsku uniju koja ne postavlja globalne standarde demokracije i života. Dakle, mogla bi zapasti u sljedeće, dakle naši bi građani mogli biti opasno izloženi vanjskim manipulacijama bez takve zaštite. Nacionalni E, političari koji su populisti financiraju od strane trećih aktera i to je scenario dakle, u kojem se financiraju takvi političari od strane Rusije, Kine ili trećih aktera. Dakle, ja sam uvjeren da je krajnje vrijeme da revidiramo europsko i nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na strano financiranje političkih stranaka koje E, vode kampanje ili pojedinih kandidata. Također trebamo i e, mehanizme e, revizije za strateška strana ulaganja. Tako ćemo očuvati europski način života. Hvala. Hvala. Gospodine Ostrovićius, sljedeći ima riječ. Gospodin Žarom Rivier, jedna minuta. Hvala vam predsjednice. Ja sam e, saslušao komisiju vrlo pomno i čuo sam da su zadovoljni zbog svoje borbe protiv lažnih informacija. Međutim, stvarnost je drugačija. U nekim zemljama se ukazuje na određene političke stranke. Međutim, što je sa uplitanjem u e, izborne sustave država članica? Dakle, sve se čini kako bi se blokirala suverena odluka Velike Britanije u Italiji E, bi demokratski glas tražio da se ponovno provedu izbori. Međutim, i tu se ponovno e, potiče jedna neprirodna politika. Dakle, komisija ne poštuje želju naroda i upliče se u interne teme država članica i teme koje nisu u njezinoj nadležnosti. Još jedan put ponavljam, u ovome domu se govori o velikim idejama, ali zapravo ne želi pomosti pred vlastitim kućnim pragom. Hvala gospodine Rivier. Sljedeći ili sljedeća je na redu Claire Daly. Hvala. Doista je ironična ova zamisao uplitanja u demokratske procese Europskog parlamenta kada znamo da ovdje postoji demokratski deficit i pitamo se zašto se uopće raspravlja o tome. No, strano uplitanje u izbore zapravo već dugo traje i europske sile se upliču u izbore u Središnjoj Americi, ali i u srcu Europe. Jedini razlog zbog kojega sada e, se pozivamo na bauk ruskog uplitanja jest taj što želimo optužiti nekoga za katastrofalne izborne rezultate etabliranih stranaka u Europi i za propast neoliberalnih politika koje su e, dovele do demoralizacije i razočaranja među europskim građanima. To su pravi razlozi neuspjeha izbora i uspjeha krajnje desnih stranaka na izborima. No, mi tražimo jednog e, službe službenog neprijatelja i mislimo time da su građani previše glupi da bi progledali kroz to. Ako želimo zaštititi izbore, onda se trebamo okaniti e, toga da dopuštamo lobistima i e, bilijunaškim medijskim tajkunima da do, e, toga da e, im dopuštamo uplitanje u izbore i to je ono do čega je stalo građanima. Hvala. Hvala, sljedeći je Mario Kaljurati. Hvala. Želim zahvaliti e, komisiji i finskom predsjedništvu i nadam se da ćemo pregovarati o i usvojiti snažnu rezoluciju o ovoj temi. Srano uplitanje u izbore koje krši načelo neuplitanja je e, nešto što proživljavamo, a to, o tome se govori u, u Enovoj povelji. Dakle, govorimo o važnosti o napada koji se odigravaju protiv naših demokratskih institucija, odnosno pokušaja hakiranja demokracije. Kako bismo to suzbili trebaju nam čvrste nacionalne mjere, a također i europska i međunarodna suradnja. Europska unija treba u tome predvoditi, treba biti glasna, ujedinjena, snažna i treba se zalagati protiv toga. Dakle, treba jasno i glasno reći da strano uplitanje nije prihvatljivo i da će se poduzeti odgovarajuće mjere protiv, mjere protiv onih koji to budu kršili. Hvala. Gospođo Kaljurajte, ispričavam se što sam pogrešno izgovorila vaše ime. A sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Žao mi je što ne mogu prihvatiti daljnja javljanja za riječ, već kasnimo. Tako da ću odmah dati riječ povjereniku Kingu. Izvolite. Hvala predsjedateljice, uvaženi zastupnici i hvala na ovoj važnoj i pravovremenoj raspravi. Kao što je niz zastupnika istaknuo, kampanje dezinformiranja žele onemogućiti naše građane u donošenju informiranih odluka. Time se želi podijeliti naše društvo, naše zajednice i dovesti u pitanje ishode izbora. Dovesti u pitanje i integritet naših demokratskih institucija. Mislim da ne možemo prihvatiti to kao business as usual. Moramo biti spremni se tome suprotstaviti. Glavni problem dolazi izvana Europske unije. Mnoge od vas su spomenuli Rusiju, no moram nešto jasno reći. Postoji radna skupina koja je spomenuta u okviru ovih institucija čija je zadaća nadzirati dezinformiranje koje se širi u ime Kremlja i ona je objavila da u jednom novijem razdoblju kada je provjerila količinu usklađene dezinformacije za Kremlj koja se širila u zemljama članicama, dakle da se količina dezinformacija udvostručila u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Dakle, ne smijemo to zanemariti, ali isto tako treba eh, jasno i glasno reći da su mnogi naučili na temelju takvih iskustava. Dakle, trebamo izgraditi svoju otpornost i osmisliti protumjere kako bismo suzbili te dezinformacije gdje god da do njih dođe. Zato je komisija osnovala ovu radnu skupinu u suradnji sa vijećem i sa zemljama članicama i osmislila niz mjera. Dakle, mi ne sjedimo prekriženih ruku. Trebamo učiniti još i više i trebamo učiniti više kako bismo ojačali i otpornost naših izvora. U nadolazećim tjednima i mjesecima ćemo revidirati kod ponašanja u vezi sa dezinformacijama kako bismo još i više učinili u zaštiti naših demokracija demokratskih društava i izvijestit ćemo vas o tome do kraja listopada. Evo, samo da odgovorim na neke komentare. Ovaj kod ponašanja protiv dezinformacija koji je na raspolaganju medijskim platformama nema nikakve veze sa cenzurom. To nema apsolutno nikakve veze sa eventualnom pojavom ministarstva istine. Dakle, ne želi se time ocijeniti neke političke komentare i zadati im određene vrijednosti, dobro ili loše, nego je riječ o transparentnosti tako da ljudi kada vide tu informaciju znaju odakle je došla, tko ju je proširio, je li to ljudsko biće ili stroj. Mislim da je to ključno. Ako želimo osposobiti naše građane u donošenju informiranih odluka. Također e, se spomenuo takav kodeks u vezi sa europskim izborima i sa provedbom paketa mjera za pravedne i slobodne izbore. Ponavljam, mi ćemo raditi na akcijskom planu kojim želimo ojačati otpornost naših demokratskih sustava i Također ćemo iznijeti zakonodavne prijedloge kojima ćemo nastojati e, osigurati veću transparentnost u vezi sa plaćenim e, oglasima i sa financiranjem političkih stranaka. Istovremeno ćemo e, raditi sa znanstvenicima, civilnim društvom i zemljama članicama i online platformama kako bismo zajednički ostvarili napredak i osigurali naprednu i demokratsku Europu za sve naše građane. Hvala. E, hvala, povjereniče King. I sad e, riječ ima ministrica Tuporajnen iz Vijeća. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, hvala vam na ovoj prilici za sudjelovanje u ovoj raspravi. Ovo je doista aktualna tema i ona predstavlja prioritet našeg predsjedništva. Hvala vam na vašoj aktivnoj na aktivnom sudjelovanju u ovoj raspravi. Europska unija se temelji na jedinstvu. Što smo ujedinjeni, time ćemo se bolje suprotstaviti širenju ovih dezinformacija. Naša je obveza uložiti sve napore u zaštitu izbora i općenitije u zaštitu naših demokratskih sustava od e, vanjskog uplitanja i to ćemo e, činiti potpuno poštujući temeljna prava poput slobode govora, slobode medija i slobode udruživanja. Dan dalje e, radit ćemo u horizontalnom pravcu, dakle među resorima i preko granica i nastojat ćemo učiti jedni od drugih razmjenom informacija i najboljih praksi. Dali smo obećanje, ali e kao što ističu povjerenici, a i mnogi zastupnici, moramo biti pozorni i koliko se sjećam, predsjedništvo je stavilo značajan naglasak na hibridne prijetnje. Također se radujemo novim inicijativama koje je najavila komisija i još jednom dopustite da i sljedeće. Naši građani su svjesni hibridnih prijetnji, ali moraju biti još svjesni. Dakle, otvoreno društvo i javne uprave pružaju ispravne informacije, ali i ako tako nas već niti, neće biti prostora za dezinformacije. Dakle, hvala vam još jednom na ovoj pravovremenoj i važnoj raspravi. Hvala. Ministrica je Tuporajnen. Ovime zaključujemo ovu raspravu. Glasovanje o rezolucijama je e, predviđeno za sljedeću plenarnu. Sada ćemo učiniti kratku stanku i nakon toga ćemo nastaviti sa sljedećom raspravom. Evo stanka od nekoliko minuta.